Ladies and gentlemen, please be seated. Izvolite sjesti, dame i gospodo. Započet ćemo sa ovim dosta dugačkim, ali zanimljivim e, dvodnevnim sastankom e, pod odbora za sigurnost i obranu. dopustite da započnemo s osvajanjem e, dnevnog reda. U, ukoliko ne bude nikakvih primjedbi. Smatram da je dnevni red usvojen. Dopustite da vas podsjetim da je došlo do promjene u dnevnom redu. Dakle, točka četvrta. Provedba sporazuma iz Minska i razmjena gledišta sa ekscelencijom veleposlanika Konstantina Milisevim, veleposlanika iz Ukrajine i e, gospodina Gunara Vilganga, e, jednog od ravnatelja iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Peta točka je stoga izvješćivanje zaslanstva Europskog parlamenta o proljetnom zasjedanju parlamentarne skupštine NATO-a u Budimpešti. Ukoliko se slažete, smatram da je dnevni red usvojen. Dopustite da vas podsjetim da se ovaj sasnak emitira i sredstvom interneta. A što se tiče jezičnog režima, prioritet eh, imaju jezici, odnosno prijevod ide onim jezicima koji su službeni jezici punopravnih članova ovog pododbora. Molim zastupnike da usvoje zapisnik eh, sa sjednice 16.4. i 6.5. U slučaju da imate neke primjedbe, prigovore, imate do kraja današnjeg poslijepodnevnog zasjedanja. Ukoliko ne bude nikakvih primjedbi, smatrat ćemo da su zapisnici usvojeni također. A sada dopustite da nastavimo s radom i pređemo na četvrtu točku našeg današnjeg sastanka. Dakle, pozdravljam veliposlanika Jeliseva. i glavnim e, direktorom Europske službe za vanjsko djelovanje koji je zadužen za e, odnos s Rusijom i istočnim partnerstvom i OSCE, regionalnu suradnju i što još da sam svega sjetila, jesam, hvala direktor. Dakle, gospodo, e, poslaniče, imate riječ. Najljepša hvala predsjednice, uvaženi zastupnici. Ispričavam se, ekscelenciju, samo sam, doista se ispričam. E, samo želim reći da se ovaj sastanak održava u, zajedno sa izaslanstvom Europske, unije i Ukrajine. Gospodin Andrej Plenković, e, koji je šef tog izaslanstva, je tu s nama i svakako ćemo i njega zamoliti da e, uzme riječ. Sad, Andrej, molim vas da mi dopustite da predam e, riječ njegove ekscelenciji. Dakle, vi ćete treći se javiti za riječ ako se slažete. Najpša hvala gospođo Fotiga i Andrej, hvala i tebi što mi predaš riječ. Najprije želim zahvaliti gospođu Fotigi i gospodinu Plenkoviću što su organizirali ovu raspravu. Ovo je dobar trenutak da e, napravimo reviziju provedbe sporazuma iz Minska i da se vidi koje to dodatne mreže mogu biti e, poduzete kako bi došlo do mira e, u Ukrajini. Dragi prijatelji, Ukrajina smatra da je sporazum iz Minska jedini put e, strogoj provedbi tog mirovnog e, sporazuma i mi smo spremni da intenziviramo sveobuhvatni dijalog u mirovnom e, postupku i da i očekujemo istu volju srpske strane. Usprko činjenici što je prekid vatre svakodnevno povređ, prekinut mi Ukrajinci osjećamo obvezu da ispunimo te obveze. Počeli smo s provedbom političkih odredbi e, sporazuma iz Minska, ustavne reforme i decentralizaciju, to su stvari koje su u tijeku. Radimo na podskupinama i usredotočili smo se na pripreme za lokalne izbore, socijalnu rehabilitaciju Donbasa i isporuku humanitarne pomoći, zakoni o amnestiji i posebni status za neke neka područja Donbaska e, usvojeni su u Ukrajinskom parlamentu. To se daje dojam da se sporazum iz Minska valjano provodi. Međutim, tome nije tako. Nažalost, Rusija i lupeži koje pomaže Rusija su u potpunosti to sve ignorirali tako što provode tak, takozvanu taktiku e, rezanja E, gdje idu, dakle osvajaju mala sela jedno po jedno i što ne izaziva nikakvu rezultnu kraj, e, e, reperkusije. Dakle, Moskva želi da se to prođe. umjesto mira Rusija i njihovi posilni nastoje e, izazvati eskalaciju sukoba. Od 15. veljače ukrajinski položaj su granatirani više, od pet, više nego u pet 1200 navrata i tu se koristi i zabranjeno naoružanje. I kao rezultat toga 108 e, ukrajinskih vojnika je ubijeno i 449 je poginulo. Nedavno u području Donjecka, Marinka, e, došlo od napada gdje je sudjelovalo 30 e, tenkova i više od 1000 vojnika zadnjih nekoliko dana dobivamo nove zabrinjavajuće, nova zabrinjavajuća izvješća gdje se ukazuje na e, grupiranje vojnika i vojnog naoružanja na određenim područjima. Umjesto da se zamjenjuju svi zarobljenici i protuzakonito zadržani ljudi po načelu svi za sve, 319 E, Ukrajinaca e, je u zarobljeništvu, isto tako i 30 ukrajinskih političkih e, zarobljenika se protuzakonito drži u Rusiji, zatočene među njima i Nadja Savčenka. Umjesto da povuku sve svoje naoružanje sa, Ukrajin, sa ukrajinskog teritorija. Rusija je stalno dostavlja naoružanje i ljudstvo. Trenutno ima skoro 42 tisuće, da, 42 tisuće jakih vojnih snaga u području, među njima i više od 9000 ruskih redovnih e, snaga, 500, preko 500 tenkova, 900 e, oklopnih e, nosača, 300 višcijevnih raketnih sustava u samom Donbasku. Umjesto da olakšaju dijalog o provedbi lokalnih izbora, Moskva pokušava E, ometati taj politički postupak. E, Rusija obustava, ometa sastanke trilateralne kontakte skupine. E, nije dopušteno da se obilazak radi podređenih područja, rad pripreme izbora. Rusija ometa isporuku humanitarne pomoći. Već je poslala svojih 28 takozvanih humanitarnih konvoja u Donbask. Uspjeh mirovnog postupka uglavnom ovisi o ponovnom uspostavi punog nadzora na državnim granicama, što je od ključnog značaja za prekid dostave naoružanja i e, pješaštva iz Rusije. No je početiti put ruska, ruska strana je odbila produžiti OSS-ove aktivnosti na sve checkpointe, kontrolne punktove uz e, duž granice sa između Ukrajine i Rusije. On, e, tu se želi destabilizirati unutarnje stanje u Ukrajini. Ruske subverzivne skupine redovito dolaze u Ukrajinu i e, provode svoje protuzakonite aktivnosti. Rusije, Rusija hoće kopneni koridor kroz Pridnjestrovlje i Krim, međutim nemaju dovoljno resursa kako bi kontrolirali taj koridor od 700 km dug i zato e, cilja na destabilizacija stanja određenim gradovima e, u Ukrajini bi bilo bolje. Ovdje govorimo o Mariupolju, Nikolajevu, Odesi i tako dalje. Što više, ruske redovne snage i militanti e, e, i dalje teroriziraju civilno stanovništvo i uništavaju ključne infrastrukture. Prošlog tjedna uništen je e, plinovod e, u području Donjecka koji je, zbog kojeg je više od pola milijuna e, stanovnika Mariupolja, Verdnjanska i još jedno područje oslo bez plina nekoliko dana. Cilj Kremlja je jasan da se uništi mirovni postupak iz Minska tako što će se baciti krivnja na ukrajinsku snagu, a to sve samo kako bi se Dakle, mi samo sa dobro organiziranim e, radom naše vojske možemo čuvati e, mirovni postupak u, u životu. Demonstrirajući suzdržanosti od strane Ukrajine nije dovoljno e, za očuvanje mira i stabilnosti u Europi. To će samo izazvati veći broj žrtava na ukrajinskoj strani. Rusko potpuno njekanje odredbi sporazuma još jednom dok, dokazuje kako nas ne smijemo dopustiti da nas e, zavaravaju dimne zavjese koje baca Rusija. Ne smijemo si dopustiti da se pravim i praviti se kako se ništa ozbiljno ne dešava na istoku Ukrajine s obzirom da e, zato što je smanjen broj borbi nedovoljne e, jasne nezadovoljavajući jasan napredak e, može izazvati još e, veće probleme. Dragi prijatelji, u velikom broju navrata sam rekao i dalje vjerujem kako moramo i dalje se usredotočiti na pet važnih temelja. Kao prvo jačati jedinstvo unutar Europske unije sa Ukrajinom. Drugo, graditi transatlantsku solidarnost. Treće, uložiti više diplomatskih e, napora i pritisaka na Rusiju. Četvrto, e, napraviti uspješnicu, uložiti u uspješnicu, ukrajinsku uspješnicu i peto, motivirati Rusiju da ponovo e, vrati na snagu međunarodno pravo i usvoji restriktivne, usvajanjem restriktivnih mjera. S obzirom da ima ovoliki broj provokacija, ovo je pravo vrijeme da se ozbiljno razmisli o usvajanju novih sankcija kako bi se spriječila daljnja eskalacija stanja. Napad na Mariupolj ne može biti okidač. Ponavljam, napad na Mariupolj ne može biti okidač. Moramo to spriječiti umjesto da se ne smijemo dopustiti da dođe do nove tragedije kako bi se usvojile nove mjere kako bi se obuzdala Rusija kao što je tome bio slučaj E, kada je rušen M17. Naravno, evo, kao napadi u Marinki, u području e, e, moraju imati, izazvati rezolutne reakcije. U suprotnom, počinitelj će počiniti još dodatne, još gore zločine Dragi kolege, krajnje je vrijeme da se razmotre sve mogućnosti kako bi se podržalo provedbu sporazuma iz Minska. Treće, želim e, spomenuti i e, blagu silu Europske unije, njenu uporabu. Moramo razmotriti i alternativu konceptu ruskog mira ukoliko želimo izvojevati pobjedu u borbi za srca i umove ljudi koji žive u okupiranim područjima. Kao prvo moramo uspostaviti slobodni frizni režim za Ukrajince. Drugo, e, osigurati veću vidljivost e, europske zastave na jugu i istoku Ukrajine. Treće, izraditi strategiju koja će biti cilj da se e, suzbija ruska propaganda. I četvrto, dati rusku, europsku perspektivu naj boljim kandidatima na istoku. A sada bih prešao na e, čvrstu, na hard power, čvrstu silu, a tu se radi o e, zapovjednoj, sigurnosnoj, obrambenoj politici koja bi mogla uključiti sljedeće korake. Prvo, pružiti dati Ukrajini podatke koje e, europski satelitski centri dobijaju što bi moglo e, biti ekvivalent vizualne kontrole koju Rusija ima nad e, graničnim prijedlog područjem. Drugo, jačati mandata, mandat nadzor, misije za nadzor Europske unije. Treće, zajedničku politiku sigurnosti obrane kao što je to i predložio predsjednik Ukrajine. Važno je znati da E, Zemljska sigurnosna i obrambena politika i njena inicijativa nije u suprotnosti sa e, sporazumom e, iz Minska. To neće zamijeniti nadležnosti OSS-a, već će nadopuniti njene aktivnosti na terenu. Tu se treba usredotočiti direktno na sigurnosnu situaciju kako bi se spriječilo daljnje deterioriranje situacije. Mora se popuniti sigurnosni vakum i u ovom, e, u ovom tranzicijskom e, razdoblju u Donbasku. Mnogi će složiti kako e, mandat OSS-a, odnosno specijalne misije za nadzor, nije dovoljan kako bi se ostvarili zadovoljavajući rezultati. Tu se prvenstveno osredotočilo na prekid, na nadzor prekida vatre E, mnogi aspekti mirovnog postupka nisu pokriveni. Iz tog razloga bih želio spomenuti samo nekoliko elemenata u kojima je Ukrajini potrebno, jako potrebna dodatna podrška Europske unije i njezino iskustvo u sudjelovanju rješavanja e, konfliktnih situacija. Kao prvo obučavanje policijskih snaga e, Ukrajine kako bi spriječili subversivnu aktivnost ruske snage. Drugo, obučavanje e, lokalnih, e, takzvanih lokalnih milicija koje su, koje su obuhvaćene u sporazumu iz Minska. Tri, naoružanje za oslobađanje okupiranog teritorija. Četvrto, rehabilitacija i postkonfliktna rehabilitacija oslobođenog područja. Peto, stvaranje sigurnog okruženja i to od strane OSS-ovih stručnjaka koji bi trebali pripremiti voditi izbore. E, šesto, humanitarna pomoć okupiranim područjima i zadnje, napraviti zajedničku... Aha, u skladu sa zajedničkom deklaracijom iz, od 12. veljače, Francuska i Njemačka su se obvezale da će pružiti tehničku pomoć e, restauriranju bankovnog sustava u Donbasku, tako što će uspostaviti međunarodni mehanizam za lakšanje e, oslobađanja socijalne pomoći. Dakle, moje pitanje je kako osigurati provedbu ovih obveza, postoji široki spektar e, aktivnosti koji bi mogao i trebao biti vođen pod pod pokroviteljstvom zajedničke sigurnosti obrambene politike. Kao što znate, e, misija Europske unije obišla je Ukrajinu i to je bio dobar početak, no trenutno smo u e, zrakopraznom prostoru i zato pozivam na vas, dragi prijatelje, e, izvješće Europskog parlamenta o zajedničkoj sigurnosnoj, o financiranju zajedničke sigurnosne obrambene politike od 21.5. Ovdje tu se žali zbog same prirode e, e, misije CSDP-a e, europskog doprinosa za očuvanje mira i provedbu mira. Isto tako se slažem s jednim drugim zaključkom ovog izvješća, tu stoji da Europska Europska unija ima više instrumenata i poliga za utjecaj nego bilo ko drugi. Doista, sigurnosna i obrambena politika može biti ojačana sveobuhvatnim pristupom E, zajedno sa drugim europskim instrumentima i mehanizmima. Zato je od ključnog značaja da se postaramo da europski pristup e, e, situaciji u Ukrajini bude relevantan i da, bude jači. Naravno, jak, jak odgovor na rusko agresivno ponašanje može samo pomoći brzom rješavanju sukoba u Ukrajini. Isto tako proaktivno ulaganje u uspješnicu, ukrajinsku uspješnicu može biti ključna, od ključne pomoći za napredak u ovoj regiji. I na kraju za ovaj uspješan mirovni postupak e, kako bi bio uspješan, jako je važno da Europska unija vidi kakva je situacija na terenu i da obiđe područja koja su ugrožena sukobom. Još jednom ovdje želim iskazati svoju zahvalnost e, eurozastupnicima što su došli u Mariupol Široki i Volnovu nedavno. Želim koristiti ovu priliku i pozvati event, e, Europsku uniju da se e, organizira nova konferencija PSC e, u Donbasku i mi očekujemo također da će viska predstavnica gospođa Mogherini obići moju, doći u posjet moju zemlju u skoroj budućnosti kako bi vidjela kakav je napredak ostvaren u Ukrajini u zadnjih sedam mjeseci od njenog zadnjeg posjeta. Najljepša hvala. Thank you, Ambassador Mr. Digant. Hvala. Sada gospodin... Thank you very much after this. Gospodin Digan. Hvala najljepša na ovim na ovoj jasnoj poruci koju ste poslali i mi smo bliski prijatelji i želim se zahvaliti na dosadašnjem radu kojeg svi mi cijenimo. Naziv ovog našeg sastanka je provedba ugovora iz Minska i to nije zapravo najbitniji dio za Europsku uniju, već je najbitniji dio za sve one koji su potpisali ovaj sporazum i koji u njemu su direktno sudionici. Želim se nadovezati na ono što je veliposlanik rekao. Veliposlan, naš veliposlanik Tobinski je bio u Mariupolju i ide također i u druge gradove koji se nalaze u zoni sukoba. Mi ćemo sutra zajedno sa povjerenikom Hanom otići u Ukrajinu i tamo će povjerenik Han se susreti sa predsjednikom i premijerom i E, predsjednikom parlamenta, ali isto tako će ići i u Harkiv gdje će vidjeti kako idu svi projekti koji financira Europska unija. Što se tiče provedbe sporazuma iz Minska, želim vas podsjetiti na činjenicu da su e, šefovi vlada i država u ožujku, dakle prije tri mjeseca, odlučili sljedeće. Pozvali su sve strane da odmah primjene sporazum iz Minska i e, da e, urade ono što su obećali i u tom smislu su preuzeli određene odgovornosti. Tu i međunarodna zajednica ima odgovornost e, podržavanja ovog postupka kroz OSS koji može provjeravati i nadzirati provedbu ovog sporazuma i treba se nastaviti napor trilateralne grupe koja ima naravno za E, cilj e, primjenu DCFTA. E, također, svi oni koji su pregovarali ovaj sporazum znaju da je on bio dosta naporan, da su pregovori bili dosta naporni, a Misija, nadzorna misija OSS-a je jako teška u kojoj je uloženo 25 milijuna eura. Na taj način je raspodijeljeno osoblje od nekih 500 e, ljudi koji bi se mogli povećati do 1000 ljudi kako bi se mogle nadzirati situacija koristeći satelitske snimke koji su zatraženi i isto tako osobe koje nadziru situaciju imaju na raspolaganju tehničke instrumente uključujući i oklopna e, vozila kao i bespilotne letjelice. Imamo 64 vozila koja su 50% e, oklopna vozila e, i tri četvrtine osoblja misije, tri četvrtine financiranja misije E, se financira iz Europske unije i država članica Europske unije. To je dakle konkretna potpora koju mi pružamo provedbi sporazuma iz Minska i provjeri te provedbe. Što se tiče situacije na terenu, na to ću se vratiti za nekoliko trenutaka. Želim samo naglasiti ono što su rekli šefovi vlada i država, a to je da trilateralni e, proces što se tiče energije je doveo do zadovoljavajućih rezultata i nadamo se da ćemo uskoro moći zajedno sa Ukrajinom i Rusijom e, pod potpisati e, sporazum sa potpredsjednikom Šefčovićem i e, sa e, nadležnim osobama, odnosno ministrima za energiju, sporazum koji će pokrivati period u, o kojem smo pregovarali. Nadamo se da će to biti potpisano u sedmom mjesecu. Kao što znate, pregovori o DCFTA se nastavljaju. E, dakle duboki i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini i trebao bi se početi primjenjivati e, u prvom, od prvog mjeseca 2016. godine i pa nadalje i pokušat ćemo koristiti sve one fleksibilnosti koje postoje u sadašnjim sporazumima kako bismo odgovorili na sve one bojazni Ruske federacije. Što se tiče paketa iz Minska i provedbe sporazuma iz Minska, E, sve u svemu sigurnosna situacija se poboljšala od kada je e, počeo prekid e, nasilja u veljači, no naravno tu smo rekli na samom početku da je došlo do određenih borbi na nekim gorućim mjestima, naročito u širokom Marijopolju i u blizini aerodroma kao i u određenim selima u Donjecku i u Lugansku, što znači e, e, sjever, centar i jug. To su sve područja gdje imamo i dalje vojne snage e, i vojne akcije koje nas brinu i koje dovode do ozbiljnih incidenata kao na primjer do teških eh, incidenata do kojeg je došlo 3.6. u gradu Marinka koje predstavlja jedno od najozbiljnijih kršenja prekida vatre od kako je potpisan sporazum iz Minska. Tu je došlo do pokretanje teškog naoružanja prema eh, kontaktnim eh, linijama, odnosno linijama razdvajanja. To su incidenti koji su zaista bitni, ali nisu nam jedina briga. Ono što nas brine također je teško naoružanje koje se i dalje e, koristi i kreće, a to je nešto o čemu nas e, izvještavaju promatrači OSS-a. OSS ne može imati pregled cjelokupne situacije i ne može provjeravati sve na terenu jer nema nužne podatke sa terena kao što je a to je bilo dogovoreno u sporazumu iz Minska i zbog toga surađuje sa odborom za nadzor u kojem imamo ukrajinske i e, ruske oficire. Također tu postoje određene e, poteškoće sa kojima se promatrače suočavaju i zbog toga im nije lako izvještavati o tome. E, veleposlanik je govorio o oslobađanju e, taoca, nekoliko njih je e, oslobođeno, ali kao što smo rekli 390 ukrajinskih vojnika je još uvijek zarobljeno, nezakonito zarobljeno. Što se tiče samog političkog procesa, ovdje bih htio naročito naglasiti sjajan rad veleposlanika Vinija koja je predsjedava kontakt grupom, no međutim ona će krajem ovog mjeseca e, odstupiti sa tog mjesta, prestati raditi na tom mjestu i zato se želimo već sada zahvaliti na sjajnom dosadašnjem radu. E, u jako teškim uvjetima. E, trilateralna kontakt grupa je počela raditi sa radnim skupinama tek u svibnju i tu imamo e, radne skupine koje surađuju sa kontakt grupom, naročito što e, i koje rade na različite teme, na primjer e, vezano uz gospodarstvo i e, vojnu situaciju. Sasvim je jasno da su pitanja statusa teritorija Ukrajine, goruša pitanja radnih skupina i ponekad se o tome više razgovara nego o konkretnim pitanjima koja se moraju riješiti. A jedno od bitnih pitanja je također i održavanje E, prijevremenih lokalnih izbora. OSS na tome već radi i napravljena je sigurnosna misija o kojoj je objavljeno izvješće i kao što je to veleposlanik već rekao, nažalost promatrača nisu imali pristup određenim područjima e, Donetska i Luganska kako bi pripremili budući rad e, promatranja izbora i tu imamo niz preporuka koje su izdate kako bi se zajamčili sigurnosni aspekti za sigurno promatranje ovih izbora. Bilo bit će bitno da se ovi lokalni izbori održe ili u e, okviru e, cjelokupnih izbora u Ukrajini ili posebnih lokalnih izbora, ali uvjeti za održavanje ovih izbora su sasvim jasni i moraju se ispoštovati kako bi se to smatralo zaista e, slobodnim i demokratskim izborima i to koristeći naravno metodologiju OSS-a. Dodatno uz ovo želim naglasiti da postoji postoje i neke druge neki drugi bitni aspekti na koje se nekada ne obraća toliko pažnja u javnoj debati, naročito e, osigurati e, pristup e, slobodan pristup humanitarnoj pomoći. To nije u potpunosti zajamčeno i naravno da želimo e, imati pristup u cijelom Doljetsku i Lugansku za donošenje E, humanitarne pomoći, zatim obnavljanje sociogospodarskih veza, veleposlanik je o tome govorio, mi ovdje pozivamo i Kijev e, na obnavljanje tih e, veza i naravno njemački i francuski stručnjaci rade na tome, naročito obnovi makarskog sustava, jer bez njega socijalni transferi neće moći biti obavljeni. Zatim povlačenje stranih vojnih e, formacija u kojima imamo i plaćanike koji moraju napustiti Ukrajinu i ustavna reforma. Ustavna reforma koja bi trebala zajamčiti e, stalni specijalni status e, i ovdje želim komentirati ono što je rekao gospodin veleposlanik. Ne radi se samo o zakonu E, o posebnom statusu, već o ustavnoj reformi kojom bi se zajamčio poseban status e, oblastima Donjecka i Luganska i tu se u ustavnoj reformi o tome mora govoriti uz poštovanje odluka parlamenta. Parlament mora naravno donijeti odluke koje moraju biti odobrene e, u drugom čitanju, a sada kasnimo s tim. Zatim uspostavljanje e, kontrole Ukrajinaca nad svojim granicama. To su sve ključni uvjeti e, za Ukrajinu i mi to podržavamo. Radi se o granici od 400 km koja nije u rukama i nadzoru ukrajinskih vlada, vlasti i to se mora E, uskoro zajamčiti, a uz to sve se treba raditi i na ustavnoj e, reformi. Dakle, to su ta ključna pitanja koja se e, moraju uzeti u obzir i naravno sve strane moraju sudjelovati u tome. Hvala gospodine direktore. Sada gospodin Andrej Plenković koji će govoriti u ime i slanstva Europskog parlamenta Europska unija Ukrajina. Uh, Hvala najljepša gospođa Fortiga, gospodine veliposljeniče, gospodine direktore, drage kolege. Uvijek mi je veliko zadovoljstvo imati ovako dobru suradnju između pododbora za e, obranu i našeg odbora za e, odnose između Ukrajine i Europske unije. E, najbitnije pitanje je ovdje provedba ugovora iz Minska jer je to ključno za sigurnost i stabilnost e, i e, vraćanje mira na okupirana područja e, Ukrajine kao i uspostavljanje zakonodavnog i ustavnog poretka u zemlji. Kao što je gospodin Vigan to rekao i gospodin veleposlanik postoji 13 točaka sporazuma iz Minska čije, čija je provedba nužna i mi sada možemo procijeniti e, ritam provedbe ovog sporazuma. Znamo da za sad nije zadovoljavajući i znamo da više od 100 ukrajinskih vojnika je pobijeno e, i to za vrijeme prekida vatre i za vrijeme kada je teško naoružanje trebalo biti povučeno i kada e, se, su se trebali razmijeniti svi taoci i kada su e, plaćenici trebali napustiti Ukrajinu. E, naravno, e, ukrajinska vlada i predsjednik je zatražio da se Europska unija više uključi u rješavanje ovog pitanja, naročito od odbor za obranu Europskog parlamenta, budući da je to njegova glavna tema i mislim da e, moramo sada govoriti o tome kako ojačati savjetodavnu misiju Europske unije. Mnogi od nas su imali priliku posjetiti tu misiju kada su išli u Kijev i znamo da e, tu e, imamo bitnu ulogu za reformu civilnog sektora, ali isto tako je to bitno i za vjerodostojnost E, europske e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Isto tako, ono što mislim da je značajno naglasiti u ovoj fazi je činjenica da Donbas nije jedino područje koje nas brine. E, mislim da ne smijemo iskoristiti niti jednu mogućnost kada razgovaramo o Ukrajini e, da ne govorimo o Krimu koji je nezakonito pripojen Rusiji, uz kršenje međunarodnih e, zakona e, bez obzira na sve rezolucije koje, koje su izglasane u ovom Europskom e, parlamentu. Također želim reći nekoliko riječi o postupku ustavnih reformi jer znamo da su ustavne reforme i decentralizacija dio ovog šireg sporazuma iz Minska i to je područje na kojem bi Europska unija i druge međunarodne organizacije trebali pružiti podršku E, kao gospođi Taljavini e, koju ste vi malo čas spomenuli koja je pokušala uspostaviti određenu vrstu komunikacije i e, povjerenja između zaračanih strana što je veoma komplicirano naravno ali mislim da i mi imamo određenog iskustva u tom području te da možemo iskoristiti ovo područje e, na kojem želimo raditi na decentralizaciji, da govorimo i o pravima e, manjina kao i raseljenih osoba, naročito u e, područjima u području Donbasa. Kako vrijeme prolazi, to će nam trebati više E, renomiranih e, osoba iz međunarodne zajednice koji bi mogli olakšati cijeli ovaj postupak. Mislim da bi to bilo nešto što bi moglo pomoći rješavanju situacije u Ukrajini i e, ojačati ulogu Europske unije. Ja sam bio u Kijevu 3. i 4. kada je došlo do tog napada u Marinki i moram priznati da je to bilo samo nekoliko nekoliko sati prije nego što je e, predsjednik Porošenko održao svoj e, govor kojeg je održao e, sutradan kada se obratio naciji. Znači sigurno je da dok tog napada nije došlo sasvim slučajno. To bi bilo sve. Sada predajem riječ drugima koji se žele javiti za riječ. Hvala Andra. Evo sada otvoram raspravu, ali prije nego što to učinim, dozvolite mi da kažem sljedeće. Gospodin Vigan, e, zamolila bih vas da nešto više kažete o tome što radi kontakt grupa jer e, imamo određene zbunjujuće informacije koje su došle do nas nakon posljednjeg sastanka. Ukrajinska strana je rekla da je došlo do kršenja e, postupaka od strane Rusije, a tražili smo objašnjenje od veleposlanice Tavljabini i ona nam je dala neutralno objašnjenje u kojem je rekla da je već od odlučeno o tome kada će se održati sljedeći sastanak, no međutim sam datum održavanja tog sastanka još uvijek nije objavljen. Dakle, to je bilo malo zbunjujuće i dovelo je do konfuzije i bilo bi dobro da tu postoji proaktivnija uloga diplomata koji sudjeluju u misiji OSS-a i naravno da je to pitanje o kojem trebamo razgovarati. Ja sada otvaram raspravu, najprije gospodin Kellan. Dragi kolege, sporazum iz Minska se ne provodi, moramo zapravo vidjeti do koje mjere, no to je jedini trenitačno okvir koji ime, što e, znači da nam je zajednički interes da ga ojačamo i da ga uspješno provedemo. Ukrajinski veleposlanik nam je izložio činjenice koje su doista zlokobne. Više od pet tisuća primjera granetiranja, veliki broj e, ljudi u zatvorima, uključujući i Nadju Savčenko. Mislim da se ne smijemo naviknuti na ponavljanje ovakvih e, primjera kršenja sporazuma. Moramo učiniti nešto mnogo konkretnije i ozbiljnije. A temelje naših e, E, dijela je upravo tjedna rezolucija koje je pripremio naš kolega Landsberge. Naime, tu je riječ o strogim e, uvjetima. Rusija se mora složiti, suglasiti sa sporazumom iz Minska i nakon toga možemo e, ponuditi mogućnost normaliziranja odnosa. Europsko e, vijeće e, i sankcije koje je uvelo će se, e, će se nastaviti zato što nema drugih opcija zbog e, ovih neprestanih kršenja sporazuma iz Minska. Imamo vrlo uvjerljive signale da sankcije pogađaju e, svoje cilje i da to Rusiju poprilično uznemiruje. Znači u našem je interesu da s njima nastavimo. Potom vrlo je važno kako se čini iz oba izvješća, a to je uspostaviti kontrolu nad ukrajinskim granicama. A zbog toga moramo omogućiti da promatrači OSS-a mogu tu kontrolu i provoditi prema uvjetima iz sporazuma iz Minska. Potom veleposlanik je spomenio e, ruski mir, odnosno nešto čemu se nisu, nismo dovoljno posvetili ni mi kao Europska unija ni NATO. A riječ je o teoretskoj e, osnovi invazije na Ukrajinu, a to je da se jednostrano brane sunarodnjaci van ruskih granica. Tu nije u pitanju samo Ukrajina, nego svaka druga zemlja u Europi, jer u svakoj zemlji e, može doći do e, istog izgovora, naime obrane sunarodnjaka. Dakle, to je na neki način iskorištavanje prava vojne intervencije u drugim zemljama. Posjetio bih vas e, kako je ministar Lavrov ove godine u Minhenu rekao da ukrajinska kriza je nešto što treba vidjeti kao instrument pritiska na zapadne sile da pristanu na novi, novu međunarodnu eh, stabilnost, odnosno novi sustav stabilnosti a to nam e, zorno e, pokazuje način na koji Rusija funkcionira i u Europi i u svijetu. I na posljedku, gospođo predsjedavajuće, Smatram da je neobično važno, kao što je gospodin Vigao rekao, da se dogode pravodobne institucionalne reforme u Ukrajini zajedno s drugim temeljnim, eh, temeljnim reformom. Hvala gospodine Keleme. Eh, imamo ograničeno eh, vrijeme na raspolaganje. Sljedeće, gospodin Freund, molim vas budite kratki. Bit ću kratka, kao što sam e, i inače. Zahvaljujem vam što ste mi dali mogućnost da kažem par riječi. Također želim zahvaliti gospodinu Jelisjevemu na jasno izraženim stajalištima. Ukrajinska vlada može biti ponosna na to kako ih e, zastupate no ipak dok sam slušao vaše izlaganje izgubio sam e, ponešto fokus e, Naime, čini mi se da nedostaju neke točke iz sporazuma iz Minska. S druge pak strane, tu i mnogo toga što niste spomenuli, a koje često spominje Europska unija a riječ je o promjenama politika u samoj Ukrajini, što je neobično važno posebice nama svima a to je zahtjev za borbu protiv korupcije koja divlja u vašoj zemlji Time bi, time bi se najme ograničila moć oligarha i raznih oblasti oligarha koji su e, u mnogem osiromašili zemlju, a isto tako bi se na taj način uvela vladavina prave. Mnogo toga treba učiniti. Pitam se kako vi i vaša zemlja razmišljate o tome. Hvala, Marek Jurek. Hvala. Ako pogledamo na ono što se događalo u protekla tri tjedna, jasno je da moramo imati pripremnu političku neku reakciju s obzirom na sve veću eskalaciju naselja u istočnoj Ukrajini s ruske strane. Gospodarske sankcije imaju važnu ulogu, iako tu postoje različita mišljenja. Dakle, tajnik za obranu smatra da te mjere nisu dovoljne. Koje će biti koristiti naše reakcije za uvođene ponovne ravnoteže u regiji. Dakle, ako dođe do zaustavljanja agresije, to je dobro, no e, tijekom prošlog parlamentarnog zasljetanja nismo e, htjeli poslati e, mirovne snage na zahtjev gospodina Porošenka u Ukrajinu. Taj poziv od gospodina Porošenka čuo se i prije dva mjeseca. Čuo sam da da mi moramo zapravo kao parlament pokazati smjere koje će ostale institucije provoditi. Taj poziv predsjednika je trebao naići na potporu prije mnogo vremena. No trebamo se zapitati koje su to ključne točke naše politike prema e, Rusiji Gruzija se nedavno pridružila NATO, treba e, ojačati e, obrambene snage najugroženijih e, europskih zemalja. Na plenarnim sjednicama često čujemo o natjecanju Amerike i Rusije, međutim nije o tome riječ. Riječ je o sigurnosti naših partnera mi, europski partneri NATO, mi bismo trebali tražiti i zahtijevati e, da se osnaži obrana Latvije i Estonije. Ako nismo spremni, ako ako ne želimo uvesti dodatne sankcije, nećemo ništa e, uspjeti, nećemo polučiti e, uspjeh. vrlo često vlade gube, e, gube izbore u e, istočnim dijelovima. Moramo shvatiti da vrijeme nije na našoj strani. Putin na neki način vodi igru Rusija je e, osvojila mnogo toga i to će i zadržati. E, ne budemo li imati e, spreman odgovor, to će se i dogoditi. Hvala vam. Još jedno vas molim da budete kratki, nemamo dovoljno vremena. Gospodin Stekina. Hvala gospođo predsjedavateljice dame i gospode, brine me jedna stvar. Naime, da je sporazum iz Minska neuspio, odnosno mrtav da je propao. A zašto? E, gospodin Velep? Poslanik spomenuo je takozvanu e, soft moć, mekanu moć i tvrdu e, moć. U Strasburu smo stalno e, slušali o tome o soft poweru, o mekanoj moći, a ovu drugu, drugu varijantu sam čuo tek danas. Međutim, mislim da će se ona ojačavati, a i to zbog e, usvajanja dvije važne rezolucije koje je potaknuo gospodin Pasko prošlog tjedna. On je e, rekao da e, ruske aktivnosti jesu demonstracija moći s ruske strane i zatražio od Europskog parlamenta da na Crnom moru zajedno sa snagama NATO zapravo demonstrira svoju snagu. Što bi bila soft power, odnosno mekana moć, po mom mišljenju to su argumenti mi znamo da su laži instrument kojim se ruska strana koristi i pokazuje nam da su naši argumenti vrlo neuvjerljivi, odnosno tako reći mekani. Zašto? Zato što Rusija poštuje samo snažne suparnike, predsjednik Reagan koji je iznio pobjedu u hladnom ratu nad Rusijom je bio osoba koju su Rusiji poštovali. Želimo li da nas e, Rusija poštuje, moramo se e, skoncentrirati i fokusirati na ovu tvrdu jaku moć. Hvala. Hvala, gospodin Landsbergis. Okay, sorry. <laughs> Oprostite, gospođa Kanjete. Hvala gospođo predsjedavateljice. Nema veze. Mi imamo gotovo ista stajališta kao e, bivši diplomat diplomat e, rekla bih da će ovo što ću reći biti vrlo nediplomatski e, i ja sam među onima koji smatraju da je e, sporazum iz Minska mrtav i propao, no ne postoji drugi okvir u kojem možemo voditi dijalog o ovim e, pitanjima i tražiti rješenja. Naime, rješenje može biti samo političko. Ipak ja bih očekivala mnogo jasniji jezik o kršenju e, sporazuma iz Minska i to od Europskog vijeća i komisije. Što se tiče mojih kolega iz parlamenta, i meni je e, bilo vrlo teško e, gledati gubitak prošlog tjedna što što se tiče e, rezolucije posebice što se tiče e, paragrafa 16 stavka 16 koji govori o jačanju sigurnosne suradnje između Moldove, Gruzije i Ukrajine i zemalja NATO iz regija, dakle Rumunske i Bugarske. neobično me uznemiruju glasine koje kruže o e, kampanji koju vodi Putin u Italiji i drugdje. Naime, e, brzo će biti e, vijeće na kojem će trebati donijeti odluku u vezi sankcija. Hoće li ostati sankcije do kraja godine a to bi bila neka jasna smjernica provedbe sporazuma o prekidu e, vatre. Naime, Ruska federacija mora prepustiti kontrolu ukrajinske granice, mora prepustiti tu kontrolu Ukrajini. Vijeće mora e, stoga držati se obećanja iz e, sporazuma Minsk 2. Ako dođe do revizije sankcija, onda neće biti zajedničke vanjske politike Europske unije. E, Baltičke zemlje i za njih to će biti vrlo jasan signal od strane vijeća Hvala vam. Uh, Mr. Landsbergis. Hvala, gospodine Landsbergis. Hvala vam. Biću vrlo kratak, samo dvije točke u vezi izvješća koje smo usvojili prošlog tjedna. Što se tiče izvješća o EU Rusije, mi smo E, uspjeli u konačni e, tekst unijeti e, spomenut o nužnosti provedbe, potpune provedbe sporazuma i to smo detaljno objasnili E, naime, u političkim klubovima smo o tome govorili. Dakle, je li jasno što je e, zapravo sporazum i Minska i zaključili smo da nije. Dakle, postoji e, rizik. Smatramo li taj sporazum propalim ili ne? Mi smo vrlo jasno naznačili koje točke treba provesti. To su E, točke koje se ne tiču politike, čiju provedbu možemo vrlo jednostavno vrlo jednostavno nadzirati. To je nešto što možete naći u stavku šestom. Potom drugo izvješće a Sandra je rekla da smo ima pravo da imamo isto stajalište, a to je e, izvješće u vezi, e, u vezi područja Crnog mora koje je sponzorirao gospodin e, Paško. Tu su dva amandmana koja nisu prošla, no ja bih ih želio naglasiti. Jedan od njih odnosio se na povećanu suradnju između Gruzije, Moldove i Ukrajine na čitavom nizu područja, između ostalom i vojnom. Međutim, naše kolege su smatrali da je tekst odviše, odviše eh, intenzivan i prenaglašen te su glasali protiv eh, tog amandmana. No neki od nas smatramo da je to dobra poruka eh, tim zemljama i da je suradnja na e, vojnom području znak dobre volje i suradnje između ovih zemalja što će biti dobar signal za NATO. Hvala. Hvala kolega Fronzolica. Dame i gospodo, čini se da je Rusija postigla svoje cilje, a glavni cilji je učiniti Ukrajinu manje privlačnom zapadu, NATO i Europskoj uniji. Čini se da Rusija nastavlja na istom putu dakle ne želi da Ukrajina postane prava kandidatkinja za pristup ovim organizacijama Čini se kao da Ukrajina nikada neće pristupiti ni NATO ni Europskoj uniji. Zato predlažem da obje organizacije e, stalno ponavljaju kako su njihova vrata otvorena za Ukrajinu, za ukrajinsko pristupanje. Odlučili se ukrajinski narod u jednom trenutku da tako učini. Naime, ako Ukrajina to ne zna, vjerojatno je igra gotova, vjerojatno zapravo e, gubimo i e, prihode. kao drugo, Europski parlament e, trebao bi donijeti novu deklaraciju i jasno reći da ako ukrajinski narod želi pristupiti Europskoj uniji, vrata unije su otvorene otvorena kao i vrata drugih e, zapadnih e, organizacija. Nažalost, e, zemlje članice nemaju zajedničko stajalište po ovom pitanju, pitanju o kojem raspravljamo. I na kraju to je pitanje cijene, cijene koju će Rusija na kraju platiti platiti na kraju ove agresije, stoga sankcije moraju i dalje biti provođene kao i uvedene nove. I mislite da predugo već govorim. Na kraju samo želim e, e, reći kako Ukrajina mora učiniti još mnogo toga. Govorim e, primarno o jačanju granici sa Transnistrijom a to je nepriznati teritorij Republike Moldove. oni izvoze kroz Odesu i to primarno u Ukrajinu ne govorimo o e, e, reformama, o pravima e, manjina na pravo obrazovanja na materinjem jeziku. To je isto važno. Potom tu su i lokalni izbori u Moldovi E, stranke su neke imale potporu e, Moskve i postigle za e, važan uspjeh, a Ukrajina ne može, bi možda mogla učiniti slično. Hvala gospodine Konsolica. Samo jedno kratko pitanje. Kratko pitanje za veleposlanika Jelicejeva. Spomenuli ste amandman o suradnji između Gruzije, Moldove i Ukrajine. A što se dogodilo sa uh, Guam, sa tajništvo Guama u Kijevu? Što se dogodilo o tome? Nismo uopće čuli ništa o toj organizaciji. Uh, Madam Chair. Uh, Moji kolege su već detaljno rekli koliko je užasna situacija što se tiče provedbe sporazuma, no ja želim zahvaliti Europskoj službi za vanjsko djelovanje zbog provedbe sporazuma o pristupanju. No, mnoge kolege već su e, rekli da bismo željeli da e, ta služba ima veću političku ulogu kao i visoka predstavnica. Što radite u smislu kršenja sporazuma ratnih zločina? Rekli ste da nema pristupa, no znamo isto tako za broj od 2 milijuna prognanika, odnosno milijun i dvijesto tisuća raseljenih e, osoba. Dakle, nedostaje isto tako mogućnost pristupa humanitarnim e, konvojima. Kada će gospođa Mogherini otići u Ukrajina, kada će e, Ukrajina se naći na dnevnom redu vijeća? što ćete učiniti u smislu provedbe rezolucije koju je donio Europski parlament, što ćete isto tako učiniti u smislu obavješćivanja, informiranja europske e, javnosti e, koja je često pod utjecajem putonove propagande ruski ministar je nam je rekao koliko regularnih snaga trenutačno se bori u Ukrajini. Zašto šutite? Dakle, velika je humanitarna kriza, kriza na razini onog što se događalo prije 20 godina u Sarajevo. Mi nemamo zajedničku vanjsku politika, no ljudi se svakog dana javljaju u medijima i govore kako je nedopušteno da Europska unija ništa ne poduzima. Hvala vam. Zašto sve ostaje samo na papiru? Actually, I will refrain from asking. Biti suzdržat ću se od posljanja svog pitanja jer bi se doista uveliko nadvezala na eh, vaše gospodine Koraca Bilt. S obzirom da je gospodin Vigan moram da nas e, napusti jako brzo. Mojim da on prvi počne odgovarati, a onda ćete vi, ekscelenciju. Pažljivo sam poslušao sve što ste rekli, gospođo Krasa Bild. Mislim da nije dobra opis situacije kad se kaže da nije bilo E, vanjskih sigurnosnih snaga kada se bavilo sa Rusijom. Mi smo ostali pri svojoj politici prema Rusiji, Ukrajini i to jedinstvo Europske unije je očuvano. Vi ste spominjali sankcije kao jedan od ključnih instrumenta. U biti nekoliko vaših kolega to je uradilo isto te sankcije su održane, pojačane u skladu sa situacijom i u skoroj budućnosti bit će donesene važne odluke. To je naravno nešto, kao što jako dobro znate, ne radi se na temelju većine glasova u parlamentu, nego na temelju konsenzusa među državama članicama i to je važan rezultat do kojeg se mora doći i vidjet ćemo skoro koji će biti ishod toga svega, no smjernice su izdane e, na, na sastanku Europskog vijeća u Ožujku i mora doći do pune provedbe sporazuma iz Minska. Dakle, to je e, ono što se mora provesti. I danas ste mi iznijeli svoju ocjenu toga koliko je stvari provedeno. pitanje internacionalnih osoba eh, je jako važno i ima ih eh, između milijun i 300 tisuća i milijun 600 tisuća unutar Ukrajine. Mi smo prikupili oko stotinu tisuća eura za pomoć Europska unija je najveći donator, ali nije nužno i najvidljiviji. Ima drugih donatora koji su vidljiviji, oni koji su uspjeli poslati konvoj. U biti, važan dio te humanitarne pomoći Europske unije dostavlja se i dalje onim dijelovima teritorija koji nisu pod kontrolom Kijeva, već koji su pod kontrolom drugih, gdje ima ljudi koji su jako ugroženi tom teškom humanitarnom krizom i kojima je potrebna ova humanitarna pomoć. Doista slažem s vama kada kažete da trebamo poboljšati komunikaciju, radimo na tome. Visoka predstavnica će, kao što je to zatraženo, na, e, na sastanku Europskog vijeća u trećem mjesecu, na sljedećem sastanku Europskog vijeća će iznijeti svoj plan djelovanja. Glede drugih pitanja koja su postavljena, evo, predsjedavajuća je pitala što se dešava s trilateralnom kontaktnom skupinom. U ovakvim situacijama takve skupine ponekad e, imaju teške sastanke i zadnji je zasigurno bio težak sastanak jer je ruski predstavnik doveo u pitanje cjelokupni dogovor tražeći punopravno sudjelovanje separatista a to je nešto što je naravno e, odbačeno ne samo od strane Ukrajine, već i od OSS, OSSS jer nije bilo u skladu sa e, sporazumom iz Minska. Dakle, moramo biti pažljivi se pratisti bih htjeli sudjelovati aktivno e, u radnoj skupini da, ali ne u trilateralnoj skupini. Imali smo nadzorni, sastanak nadzornog mehanizma prošlog tjedna u Parizu i tu je ukazano na e, zaključke, u zaključcima predsjednika e, da postoji uloga trilateralne skupine koja mora biti održ, očuvana, to je nešto što se ne može mijenjati jer je jasno crno bilo napisano u sporazumu iz Minska. Pitanje gospodina Plenkovića ticalo se e, savjetodavne misije Europske unije. Dakle, trenutno što možemo napraviti jest te da se ne radi samo o Kijevu, već je prošireno, dakle, na cijeloj regiji. Ovo se sad trenutno dešava. Imamo stratešku reviziju do koje će doći na jesen. Vidjet ćemo kakve dodatne operativne zadatke možemo provoditi i kakve obuke možemo organizirati nekoliko zastupnika uspostavilo je važnu vezu između ustavne reforme i decentralizacije koja mora biti odlučena u Kijevu i to sve mora biti povezano sa naporima koji su ulažu u okviru sporazuma iz Minska. Želim pozdraviti taj rad i svi smo svjesni tog dvostrukog izazova dakle, prema kojima se trebaju obje ove stvari dogoditi, a koje su koji su međusobno neovisni e, preduvjeti za uspjeh. Minsk 2 je mrtav, to je rečeno, to je rekao je gospođa Kalnjete. I ako se ne varam, neki su s njom i složili. Želim dati sljedeće. I želim cita, citirati e, veleposlanika koji je rekao da je Minsk jedini put prema miru. Oni koji žele da Minsk 2 da se, da se smatra e, mrtvim nemaju alternative osim eskaliranja sukoba, a to nije u našem interesu. Hvala vam. Ambasador Jelisejev, please. Jelisejev, e, izvolite. Najviše hvala, nastavit ću biti kratak. Dakle, prvo Gunar, hvala ti na tvojim e, ocjenama. Kao prvo, Najpša hvala, ekscelencije, dame i gospodo, na vašoj punoj podršci Ukrajini. Nakon ove rasprave vidim da je Europski parlament u potpunosti za punu provedbu sporazuma iz Minska i doista je važno da ova rasprava eh, što je organizirana u kontekstu sljedećih događaja, dakle vijeća vanjskih poslova koji će biti održani idućeg tjedna i e, Europskog vijeća. Nas da će današnje rasprave podhraniti rasprave i razgovore na visokoj razini u Europskoj uniji. Kada je riječ o sankcijama, mi doista očekujemo da će doći do pojačanja sankcija u najmanju ruku ali ne u vezi samo sa situacijom u Donbasku, već i na Krimu, jer puste da podsjetim da sankcije koje su uvedene u dakle da će biti isteču ovog mjesta tako da se nadam da će biti produžene no istovremeno po mom mišljenju mislim da treba razmisliti i pripremiti dodatne restriktivne mjere koje bi trebalo uvesti po mom mišljenju što je prije moguće Najljepša hvala gospodine Freud na vašim eh, dobrim pitanjima glede eh, unutarnjih reformi. Ispričavam se u mom uvodnom govoru, izlaganju nisam mogao spomenuti sve aspekte, ali tome je tako, da, točno, ima, Ukrajina ima dve, trad, sad dva eh, velika izazova, dva neprijatelja, prvi je ruska agresija, druga, drugi jeste ostvarivanje tih unutarnjih reformi. Dakle, istovremeno morate imati na umu da je jako teško uvoditi reforme u kontekstu trenutne agresije, jer glavni cilj Ruske federacije jeste da se destabilizira e, financijski, gospodarski i politički situaciju u Ukrajini i da se ne omogući e, Ukrajini da se približava Europsku uniju, a istovremeno e, da, teško je provoditi reforme kad svakog dana, doslovno svakog dana trošimo iz državnog proračuna za rat u Donbasku oko 5 milijuna e, dolara. Dakle, svakog dana za, za rat u Donbasku trošimo 5 milijuna dolara iz državnog proračuna. Dakle, trenutna situacija u Donbasku i na Krimu ne bi smjeli biti izgovor da se ne provode važne reforme i u potpunosti se slažem s vama kada se radi o, kada govorite o borbi protiv korupcije, i oligarhizacije koje dolazi u državi u biti. Što se tiče komentarne situacije, dragi prijatelji, želim naglasiti ulogu Europskog parlamenta. Nakon nedavne rasprave koja je vođena ovdje u Europskom parlamentu, Povjerenik za humanitarnu pomoć odlučio doći u blizak Ukrajini i sada pripremamo e, posjet gospodina Stiljanidesa 1. i 2. srpnja ove godine i on će donijeti tom prigodom veliki paket e, mjera pomoći. Što se tiče zajedničke sigurnosne i obrambene politike, dragi prijatelji, njihove misije, e, da, ja sam e, se zlagao za razmještanje misije, jer po mojom nema mjesta ni za kakve druge korake Europske unije, a s ciljem da doista na vidljiv način podrži sporazum, provedbu sporazuma iz Minska. Kada je riječ o e, argumentu, odnosno pitanju gospodina Tanoka, jako smo zainteresirani, odnosno to je jako zanimljivo pitanje, znate zašto? Trenutno Ukrajina e, je predsjednica, e, predsjedavajuća unutar Guama, mi sada preuzimamo predsjedavanje i imamo Dakle, pregovore sa tim zemljama, Gruzija, Ukrajina, Azerbejdžan i Moldova, kako bismo dali novi poticaj radu u formatu Guama. I to je nešto dakle o čemu se treba e, razgovarati jer e, mislim da se trebamo prvenstveno usredotočiti na trgovinu investicije i energiju, ali to u trenutnoj situaciji nije dovoljno tako da razmatramo sve mogućnosti i u narodnim tjednima ćemo vas e, obavijesti o tome što se može napraviti s tim u vezi. Ponovo gospođo Fotiga, najljepša pozivu. Andrej, hvala i tebi što sudjeluješ u ovim raspravama. Dragi prijatelji, najljepša hvala i uz vašu pomoć možemo pobijediti. Hvala. Hvala, ekscelencijo. Podsjećam gospodin Frunzulika da će sljedećeg mjeseca sede ići u Moldovu, u Bilzak i morat će i isto tako treba ocijeniti situaciju e, grančno pitanje između Ukrajine i Moldove. Isto tako trebamo e, najaviti posjet e, ne samo povjernika Hana, već i gospodinu Mogherini u Kijevu u okviru plana djelovanja potrebno da i oni budu stalno nazočni u jednom od najvažnijih žarišta u našem e, susjedstvu. Andrej, želiš li ti iznijeti neke zaključne opaske, ali molim te budi kratak. Evo, samo želim zahvaliti, ja mislim da je bilo dobro što ste rekli već sa sporazumom iz Minska. Prije toga ćemo organizirati raspravu o borbi protiv korupcije, zakonodavnim reformama i tako dalje. Biće uskoro, e, dakle, 3. srpnja posjet predsjednika Šulca u Ukrajini za one koji e, Dakle, tu će se raditi o potpisivanju memoranduma, o suradnji i izgradnji kapaciteta, odnosno sposobnosti e, i pružanju usluga radi i nekim drugim stvarima. Dakle, toliko. Hvala veleposlaniče i hvala svima što ste nas došli ovom sastanku. Please stay in the chamber. We'll start the... E, sada nastavljamo sljedećom točkom dnevnog reda, odmah. Um, we'll start with the debriefing on uh, the spring session of NATO Parliamentary Assembly. Sada kratko izvješće o proljetnom zasjedanju parlamentarne skupštine NATO-a. Colleagues, please, please be seated. Those who, who would like to, to, to go out, please uh, be quick. Molim vas da tiho i brzo izađete iz dvorane, oni koji ne ostaju na nastavku zasjedanja. Okay. Uh, the nine, person delegation. izaslanstvo Europskog parlamenta nazočili na sjedanju u Budimpeštu e, Skupštine NATO-a gospodin Kircos e, Kristos, e, potpredsjednik izaslanstva, je predvodi izaslanstva, tako da ga molim ljubazno da nam podnese kratko izvješće i naravno i drugi članovi izaslanstva mogu dati svoj doprinos. Želim iznijeti nekoliko zaključaka do kojih sam došao nakon što sam sudjelovao na uh, zasjedanju parlamentarne skupštine NATO-a. Kao prvo, većina političara i analitika političara e, rekli su da će Rusija nastaviti svojom agresivnom politikom prema Ukrajini i kako će vršiti pritisak na NATO i druge i države članice. Politički kad cijena koju mogu podnijeti e, navodi predsjednika Putina i druge moćnike režima, navodi ih da jačaju svoju internu politiku nacionalističkom i agresivnom politikom, vanjskom politikom. Izgleda da e, gospodarstvo Ukrajine ide s lošeg ka još lošijem i to je situacija koju može iskoristiti Rusija. Europska unija i naravno NATO imaju obvezu da pomognu Ukrajini da prevaziđe svoje financijske i gospodarske poteškoće i da joj pomognu da stabilizira svoje stanje. E, I ojačana, stabilizirana Ukrajina može biti najbolji odgovor na rusku agresivnu politiku. Naglasak je stavljen na hibridne vidove ratovanja koje je Rusija razvila i trebamo e, izraditi modernu fleksibilnu strategiju kako bismo mogli da se suprotstavimo e, ruskoj propagandi. Program naoružanja koji e, vodi ruska vlada jako je ambiciozan i ukazuje na to da gospodin Putin ulaže u nastavak sukobljavanja u regiji, u Ukrajini i cijeloj regiji, odnosno drugim regijama. Drugi analitičar došli do zaključka da Rusija ne raspolaže gospodarskim i tehnološkim sredstvama kako bi e, ispunila svoje ambicije prema planu. Većina stručnjaka očekuje da će doći do političkog sporazuma glede nuklearnih sporazuma sa Iranom. Sporazum sa Iranom bi mogao imati e, pozitivne ishode po međunarodno gospodarstvo. Imovina Irana je zamrznuta, dakle zamrznuta imovina e, ocjenjen, iranska imovina ocjenjena je između stotinu i i 140 milijardi dolara. E, ta sredstva naravno ako se oslobode e, bi pružila velike gospodarske mogućnosti. S druge pak strane moramo biti obazrivi oprezni kako Iran ne bi na kraju upravo i došao do nuklearnog naoružanja. Kriza u zemljama kao što su Sirija, Irak i Libija bi trebala eskalirati s obzirom da se ekstremni islamizam i dalje jača. Ta situacija e, dovodi do eskalacije problema s kojima se suočava između ostalog i Europa i čini stvar e, sve težom kako bi se usvojila jedinstvena zajednička europska politika. E, zadnji tjedni ukazuju na činjenicu da su aktivnosti od zadnjih nekoliko tjedana i ocjene parlamentarne skupštine NATO-a točne. Iračke snage izgubile su dodatni teren u korist e, islamista i e, Libija e, gubi nadzor nad svojim teritorijem i to je sve, veća migracija prema Europi. Desetine tisuća mladih europljana izražavaju gaje simpatije prema islamizmu nekoliko tisuća mladih europljana već je počeo sudjelovati, odnosno već sudjeluje u vojnoj bitki u Siriji i Iraku, u vojnim sukobima. I tu e, je dosta složena strategija kako bi se identificiralo te počinitelje. S obzirom na međunarodno okruženje, države članice, odnosno članice NATO-a moraju ispuniti svoje E, obveze da postupno povećaju svoje sudjelovanje, odnosno financiranje od 2% BDP-a kako bi e, na taj način e, pomogli osposobljavanju na to. I konačno imam politika otvornih vrata prema Bosni i Hercegovini, Gruziji i bivšoj Jugoslovenskoj republici Ma. Makedoniji i prema Crnoj Gori. To je sve ponovljeno, dakle ta politika otvornih vrata. Međutim, samo će Crna Gora dobiti prije kraja 2015. godine poziv da se priključi Savezu. Hvala. Hvala, gospodine kircas Da li e, još netko želi nešto reći u ovome izvješću? Da, hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. E, ja sam također bio tri dana u Budimpešti i većinu vremena sam posvetio radu odbora sigurnosti parlamentarne skupštine i mislim da smo tu čuli veoma ohrabrujuće izjavu gospodina Nikolsona koji je zapovjednik kopnenih snaga koje se nalaze u Turskoj i gospodin Steven Covington koji je strateški savjetnik SAKOA. Ovdje se naglasak stavljao na nove izazove na istoku i krizu u Ukrajini, kao i odgovor NATO-a na sva ova dešavanja. Kao što je rekao moj kolega, tu treba poboljšati pripravnost i naročito treba imati veoma dobru pripravnost e, zajedničkih skupina. Tu se imamo 500 trupa, 5000 trupa kao i posebne jedinice koje moraju se moći pokrenuti u 20, odnosno 48 sati. Dakle, ovo je problem koji je veoma ozbiljan. Moramo vidjeti kako ojačati tu točku jer je NATO tu značajan. E, ne smijemo ni na koji način reći da NATO ne radi ništa bitno, već samo da otraća pažnju od određenih događaja. Mi smo također govorili i o hibridnoj vrsti ratovanja, e, što je sve poznatije s obzirom na dešavanja u Rusiji i uz činjenicu da i povijesno Rusija koristi sva moguća sredstva ratovanja. Isto tako smo razgovarali i o E, periodu nakon što ode ISAF iz Afganistana i važnosti jačanja transatlantske veze. Ključno što je rečeno u tom smislu je politička volja, jer ne samo da moramo više ulagati u obranu, već mora postojati i politička volja kako bi se zaista koristili kapaciteti koje imamo na raspolaganju. Hvala. Hvala. Da li se još neki članovi žele javiti za riječ? Ako ne, u tom slučaju ćemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Molim vas da ostanete u ovoj prostoriji jer ćemo uskoro započeti javno saslušanje o provedbi klauzule solidarnosti. I to će biti sastanak koji će se održati zajedno sa odborom LIBE. Molim vas da ostanete u ovoj dvorani. Hvala.